pruža sektor e, usluga ne može biti e, podcijenjen. Opet vam zahvaljujem dakle na e, vašoj potpori. Hvala, gospodine Prveniče. Ja sam dobrala dva zahtjeva za sudjelovanje u... Sada idemo govoriti o povećanju norveških carina na poljoprivredne proizvode. Dajem opet riječ autorovog pitanja, gospodinu Moreri. Pet minuta. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ovo usmeno pitanje dolazi iz odbora za međunarodnu trgovinu. Objasnit ću vas, vam zašto smo postavili usmeno pitanje. To je isto tako ime Kristofera Fjelnera koji je sastavio pitanje. Tekst je vezano s činjenicu da od 1. siječnja ove godine evropski izvođači nekih vrsta sireva, mesa, posebno govedine, primijetili su da su carine povećane na 277%, 429% i 344% na norveškom tržištu. Pitanje povjereniku, jesu li vas konzultirali u vezi s time, jeste li imali o tome saznanja, je li vas itko išta pitao i znate li koje su posljedice tih mjera na izvoz iz Europske unije u Norvešku, dakle da li je bilo nekakvih posljedica i nije li to povreda obveza koju je Norveška preuzela u sklopu Europskog gospodarskog prostora kao i dopunskih e, trgovinskih proizvoda o poljoprivrednim proizvodima. Nije li to povreda spomenutih propisa? Ako je riječ o povredi, ako norveške vlasti nisu dale odgovarajući odgovor što namjeravate poduzeti u kratkom roku. Zanima me što će komisija reći i želim samo dodati još neko vlast, nekoliko vlastitih komentara. Europska unija je primorana na politiku otvaranja tržišta i ponekad e, isto tako trebamo se pobrinuti da se partneri s kojima imamo potpisane ugovore, da se oni pridržavaju tih odredbi. Znam da je protekcionizam u Norveškoj dosta jak, međutim mi smo njihov treći trgovinski partner, prema tome oni bi se trebali pridržavati trgovinskog sporazuma koji imaju s nama i postupno otvoriti tržište za poljoprivredne proizvode. Ove protekcionističke mjere ne odgovaraju na čelu liberalizacije trgovine među partnerima. Prema tome situacija nije zadovoljavajuća. Norveška bi trebala nastaviti postupak liberalizacije temeljem spomenutog sporazuma. Očekujem vaše odgovore povjereniče. Thank you, uh, Madam Chair, honorable members. Hvala gospođo predsjedavajuća. Uvaženi kolege zastupnici, prije svega dopustite mi da zahvalim parlamentu u potpori mjera u vezi sa Norveškom. Mi pozdravljamo rezoluciju Europskog parlamenta i smatramo da mjere koje Norveška poduzela, da se one mogu shvatiti kao protekcionističke mjere i to nisu mjere kakve bismo očekivali od prijatelja i susjeda. Žao mi je što moram reći da se Norveška nije konzultirala s nama prije nego što je došlo do povećanja carina. Nakon što je odluka donesena, komisija je poduzela sve moguće mjere e, kako bismo poduzeli što treba. E, ravnatelj opće uprave za poljoprivredu i povjerenik Čološ su se suprotstavili tim novim carinama na tehničkoj i političkoj razini. E, govorilo se o ovoj temi kao i e, u nekim drugim formacijama. Međutim, Norveška nije bila spremna razmotriti donesenu odluku. Komisija smatra da u kratkom i srednjem roku ekonomski utjecaj povećanja carina neće biti velik. Što se tiče brojki za prvih šest mjeseci 2013. godine, izvoz sira iz Europske unije u Norvešku zapravo se povećao za 1,5%. E, bez obzira na povećane carine. Međutim, dugoročno bi nove carinske stope mogle ograničiti povećanje izvoza iz Europske unije prema Norveškoj kada je riječ o spomenutim proizvodima. Isto tako treba naglasiti kada je riječ o hortenziji da je došlo do pada sa 3 milijuna 2012. na milijun eura 2013. godine nakon e, carinske reklasifikacije. Smatramo da su ove mjere suprotne ciljevima članka 19. sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru i e, najnovijem bilateralnom sporazumu. Oba sporazuma predviđaju progresivnu liberalizaciju trgovine. Međutim, e, to je u skladu sa obvezama koje je Norveška preuzela u okviru VTO-a razmatramo daljnje bilateralne mjere, a to ćemo isto tako uzeti u obzir i u ostalim aspektima odnosa s Norveškom. Hvala. Hvala sada na dvije minute, gospodin Štasni. Hvala. Uvođenje E, carina na uvoz poljoprivrednih proizvoda predstavlja i jasno kršenje kako duha tako i slova bilateralnog sporazuma. Ovakve mjere što ih je preduzela Norveška mogu se smatrati protekcionističkima i um, preprekama za trgovinu a to je kršenje jednog od glavnih načela Europske unije, načela liberalizacije trgovine. Norveška je članica Europskog gospodarskog prostora i prema tome mora se pridržavati tih načela. Osim toga, ta su ograničenja usvojena bez ikakvih prethodnih konsultacija s Europskom komisijom, što je neprihvatljivo, budući da je Norvečka zemlja s kojom Europska unija ima vrlo tijesna i e, gospodarske i političke osnove. To je također i nerazumljivo država koja je izbjegla negativne učinke gospodarske krize želi uvesti takve mjere. Moramo pozvati norvešku vladu da povuče te mreže, e, mjere te da uđe u formalne pregovore s Europskom unijom i s Europskom komisijom kako bi se to pitanje riješilo. Osobno se iskreno nadam da će takve stratosferske tarife od 300, 400 i više posto da je to nešto što u našem dijelu svijetu nikada više nećemo vidjeti, a naročito da to nećemo doživjeti sa tako bliskim trgovinskim partnerom kao što je Norveška. Hvala predsjednice, hvala gospodin Ertug na dvije minute. E, hvala puno. Povjereniče, na svjetskoj trgovini, naročito u okviru kruga pregovora iz Dohe, e, ljudi se zalažu da treba biti manje dumpinga i traže sve više i više toga u zemljama koje su zaista na visokom stupnju razvoja. E, ako one imaju e, dakle takve zemlje koje jako ovise o poljoprivredi i nisu razvijene one se mogu ponašati na određeni način. Međutim, ako se takvo ponašanje vidi u Norveškoj koja je visoka razvijena zemlja i koja je zapravo mali poljoprivredni sektor, onda je to iznenađujuće, a cijena maslaca je nešto što nam samo pokazuje e, kako su Norvežani zaista propatili zbog kakvih carinskih tarifa mali i e, srednji e, poljoprivrednici ne žele pritisak jedinstvenog tržišta. Međutim, mora se moći naći neko drugo rješenje. Iz tog razloga postavljam vam dva pitanja. Najprije, nako, što je komisija radila do sada, ali još važnije pitanje koje vam želim uputiti odnosi se na bilateralne pregovore. E, kako ti bilateralni pregovori mogu izgledati i kako smo mogli uvjeriti naše norveške partnere kako bi one svoje e, poljoprivredne šitili na način na koji e, je drugačiji ovog što sada čine? Gospodine Vako predsjedniče, povjereniče, ja sam bio izvjestitelj e, za odbor o poljoprivredi kada se izvještavalo o trgovinskom sporazumu između Europske unije i Kraljevine Norveške. On je e, 2012. godine ušao u jedan širi sporazum gdje su se obje e, zemlje e, obvezale da će se pridržavati članka 19 E, sporazuma europskog e, gospodarskog prostora i Europske unije i taj e, članak kaže da će se zalagati za liberalizaciju trgovine poljoprivrednim proizvodima. Što više, rekli su da će 2013. godine e, razmotriti mogućnost dalje liberalizacije i daljnjih koncesija. Povjereniče, obje strane su se tada s time složile i, citiram, smatrale su to međusobno, na međusobnu korist. i Europska e, unija predstavlja 35% izvoza norveških proizvoda, dok e, ona uvozi e, samo 10% europskih proizvoda i stoga me ovako nešto iznenadilo, a morat ćemo se time posebno pozabaviti 2014. godine kada se formalno bude revidirao taj ugovor. Hvala. Sada riječ ima gospodin Benson. Hvala. E, sada je prošla godina dana otkako je norveška vlada od danas na sutra izmijenila svoje trgovinske e, carinske tarife e, prije šest mjeseci norveška je vlada također povećala carinske tarife ad valorem E, za govedinu, e, janjetinu i za sir. Dvijestotinjak i tristotinjak posto. Norveška nije siromašna zemlja. Ona ima trgovinski višak. A potpisala je također i Članak 9 je naročito stavak 10 koji govori o e, sporazumu o liberalizaciji. Sporazum o liberalizaciji koji je stupio na snagu 2010. godine, dakle ne tako davno. Obje e, strane su se obvezali da mjere koje će usvojiti neće predstavljati ograničenja s ovim što su sada Norvežani načinili, oni zapravo krše taj sporazum. Norveška to čini i za druge sektore, za sektor nafte ili pak ribarstva. Što se pak tiče Europske unije, mi smo razočarani ponašanjem Norvežana. Ovdje se radi o nekoliko načela a Europska bi unija morala poslati i jasnu poruku Norveškoj da ne možemo trpiti ovakvu vrstu protekcionizma. Način na koji su ovakve carinske e, dažbine uvedene je apsolutno neprihvatljiv. Ne može se jednostavno odlučiti tako se e, ponašati i u kojoj ćete mjeri sudjelovati u e, jedinstvenom tržištu. E, to nije samo posluga. Mi ne možemo trpjeti ovakav norveški protekcionizam, osim toga niti protekcionizam bilo koje druge zemlje. Hvala sad gospodine Lange. Hvala. U Nizozemskoj e, postoji izreka kojom se kaže da se ne smije do dopustiti da kruh pojede sir. Dakle, moramo zaista se držati određenih pravila. To zapravo ta poslovica želi reći. Ovako visoka stopa carinskih e, tarifa je nešto E, što ne možemo e, prihvatiti. Norveške carine su razlog iz kojih su nizozemsko cvijeće i nizozemski sir e, više struko skuplji nego što bi trebali biti. A zemlja iz koje dolazim proizvodi i puno sire i puno cvijeća. Ako Norvežani žele pristup europskom tržištu, onda moraju nama dopustiti da budemo na norveškom tržištu. Ovakva situacija sa ovim porezima traje već mjesecima, a komisija ništa nije poduzela po tom pitanju, što da e, lošu poruku. Moramo zaista pozvati Europsku komisiju da se obrati Norveškoj vrlo brzo, te da otvori pregovore kako bi se te carinske barijere uklonile. Ako Norveška zaista ništa ne napravi nakon toga, onda e, moramo preduzeti mi neke mjere. Norveška i Europska unija su u prijateljskim odnosima. Moramo e, međutim se držati naših načela i pozivamo komisiju da nam u tome pomogne. Hvala. A sada dajem riječ e, povjereniku kako bi zaključio raspravu. Hvala uvažena predsjednice. Hvala svim zastupnicima što su sudjelovali u ovoj raspravi. I sve ono što je rekao gospodin Ertug i drugi, dakle revizija uvjeta, trgovinskih uvjeta je nešto što je još jedan kolega spomenuo za 2013. godinu i da bi to trebalo e, otvoriti novi krug e, pregovora koji su se koji se odnose na liberalizaciju trgovinsku liberalizaciju. Hvala vam još jednom e, na vašoj potpori za ovu sutrašnju rezoluciju i mogu vas još jednom uvjeriti da ćemo mi ovo sve uzeti u obzir i u drugim našim odnosima s Norveškom u budućnosti. Hvala vam. Hvala, ja sam e, dobila još e, jedan prijedlog dakle, za rezoluciju, za ovu raspravu. Dakle, ova rasprava je zaključena, sutra ćemo glasovati u 12 sati. E, sutra nas, rasprava nastavlja, dnevni red je objavljen i na raspolaganju je na